Šest rezolucija su e, predate, rasprave su zatvorene i glasanje će odmah započeti. E, glasamo sad o situaciji u Kambođi i u Laosu. Imamo E, prijedlog zajedničke rezolucije sedam grupa amandman 6 e, poimeničnim glasanjem e, i glasovanje je otvoreno glasanje je otvoreno zatvoreno i usvojeno amandman sedam, poimenično glasovanje otvoreno glasovanje jesu li svi glasovali glasovanje je zatvoreno Amandman e, osam poimenično glasovanje. E, glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Amandman jedan. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. Amandman dva. Tko je za? Tko je protiv? E, suzdržani. Odbijeno. Amandman tri. Tko je za? Tko je protiv? E, provjerit ću to. Otvoreno je glasovanje još uvijek. Jesi li svi glasali? Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 4. poimačno glasovanje. Otvoreno je glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 5. Poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Rezolucija u cjelini, e, poimenično glasovanje, otvoreno je glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoreno je glasovanje usvojeno. E, druge predlozi za e, rezolucije. E, znači imamo rezoluciju o nedavnim izborima u Bangladešu, otvoreno glasovanje tko je za, tko je protiv, suzdržani, provjerit ću. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno originalni tekst. E, znači stavak 9, originalni tekst, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno drugi dio, tko je za, tko je protiv, e, suzdržano i usvojeno. Rezolucija kao aman, e, promijenjena u cijelosti, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. I na kraju se tiče rezolucije o kriminalizaciji LGBTI e, osoba. pitanje postupka. Ovdje imamo zbilja e, jedno temeljno pitanje. Naš e, klub zastupnika je dao vrlo dobru alternativnu rezoluciju. Naša rezolucija se ne nalazi u dokumentima i nije bila prevedena. To je postalo uobičajeno u sada. E, kad imate manjinu zastupnika koji žele usvojiti originalnu rezoluciju, a drugi ne, onda treba zbilja, svi trebaju odlučiti što će se usvojiti, a što ne. U budućnosti ako klub zastupnika ne podržava zajednički tekst, onda e, tražim da se originalni tekst naše, kluba zastupnika prevede i stavi u naše dosje. Hvala puno. Gospodin Posel, mi ćemo to zapisati mislim da imate pravo što se tiče ovog e, pitanja i to bismo trebalo usvojiti kao uobičajenu praksu. E, da se alternativne rezolucije E, uzimaju na prikladan način u obzir. Želio bih istaknuti da gospodin Posel nije tražio odgodu e, glasovanja i na tome smo mu zahvalni. Gospođo de Kaiser, ja sam bila iznenađena što tog teksta nema Neću glasati za rezoluciju EPP-a, no u svakom slučaju sam očekivala da će ona biti tu i bilo je vrlo iznenađujuće što nje nema u dosjeu. Gospođa de Kaiser, ako E, vas to interesira onda sam e, siguran da će sa velikim zadovoljstvom epp vam dostaviti taj tekst ali sada imamo, e, glasamo za inicijalni tekst stavak jedan tko je za tko je poriv, protiv usvojeno stavak dva tko je za tko je protiv suzdržani E, to je malo e, usko, onda provjerimo to elektronički, jesu svi glasovali. Glasovanje je zatvoreno i usvojeno. Stavak šest, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Ista većina. Stavak devet, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Želite provjeriti? Glasovanje je otvoreno oko stavka 9. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno i usvojeno. Vidim zbilja dobro s ovog mojeg mjesta. E, pazite na, na koji način e, glasujete. E, stavak 10 e, tko je za, tko je protiv, za, protiv usvojeno, stavak 11 za, tko je za, tko je protiv, suzdržani, također je usvojeno, stavak 12 tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Provjerit ćemo stavak 12. E, Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno i usvojeno. Stavak 14. Originalni tekst. Imamo usmeni amandman u tom e, smislu. Gospodin Freider. E, l'idée d'ajouter u stavak 14 želimo dodati e, znači tko je onaj koji će primiti ovo znači parlamentarci predsjednici i tako dalje e, stavak 14 originalni tekst i e, usmeni amandman tko je za tko je protiv suzdržani usvojeno Citat 7, amandman 1, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna odredba B, originalni tekst, tko je za, tko je protiv, suzdržano, usvojeno. Rezolucija u cijelosti kao e, u izmijenjenom obliku, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. dame i gospodo to nas dovodi do kraja e, današnje sjednice želim vam e, ugodan i siguran povratak e, kući i vidimo se sljedeći tjedan u briselu i zatim u strasbourgu hvala